imenovanja potvrđena. Odbor IMCO e, zatražio je korekturu e, teksta koji je usvojio parlament. U skladu sa poslovnikom e, smatra se da je ta korekcija usvojena ukoliko u roku od 24 sata klub ili najmanje 40 zastupnika podnese zahtjev koji je protivan ovom prijedlogu. Tekst će biti objavljen u zapisniku ovog zasjedanja. U srijedu ovog tjedna u skladu sa 40 e, i, u skladu sa odredbom 74 poslovnika e, usvojit ćemo sedam akata, a njih